Osim toga, nadležna e, poljska tijela zatražila su ukidanje imuniteta za zastupnika. E, ovaj zahtjev upućen je na odbor za pravna pitanja. U srijedu ću zajedno sa predsjednikom vijeća potpisati deset